Dear colleagues, I think we can start. Uh, Dobro jutro kolege, mislim da možemo početi s devetom točkom rednog eh, dnevnog reda gdje se bavimo delegiranim aktima i eh, provedbenim mjerama i eh, nadzorom istih. To je inovativna stvar u našoj metodi rada. To je novina koju smatram važnom jer e, mi smatramo da je vrlo važno da parlament dobro nadzire ono što se događa u zakonodavstvu i zato ćemo se danas ponovno usmjeriti na solventnost 2. Već smo se e, bavili uredbom od 10. listopada 2014. godine. A danas ćemo govoriti o delagiranom aktu kojim se izmjenjuje uredba iz 2014. godine. Njen glavni element je da se uključi e, niz aktive e, u e, taj dio. Dakle, to se treba napraviti u roku od tri mjeseca, a nakon rasprave e, ćete e, saznati da je pregovarački tim tražio da se odvodi taj period za nadzor, a o tome ćemo se obavijestiti pregovarački tim. Dakle, e, kolega Bal će vam sve objasniti, a pozdravljam i kolegicu iz IOP. Hvala lijepa. Htio bih jutros e, dati više komentara. Prije svega htio bih govoriti o E, infrastrukturi i ulaganjima. Komisija je predložila da se napravi čitava jedna aktiva vezana za infrastrukturu, vezana za specifičnu vrstu rizika. Europska pučka stranka to u potpunosti podržava. Međutim, prijedlog komisije za nas nije došao dovoljno rano taj nacrt da bi objavio 2015. godine. A isto tako e, provjera koju radi parlament je nešto što komisija već poznaje. Prema tome neće ih iznenaditi. Iznenađuje nas međutim da povjerenik sada radi na dodatnim planovima vezanim za infrastrukturu ulaganja i rado bih da nam e, komisija predstavi taj prijedlog, mi bismo morali znati zašto će se amandmani uložiti, u kojem obliku i kako se mogu uklopiti u cijeli paket. Što se tiče postupka vezano za dva delegirana akta, mi iz Europske pučke stranke uočili smo da je komisija sve predložila u jednom jedinom paketu. To je zapravo općenito problem koji imamo kada se izrađuju paketi. I e, radi se o nečemu što e, povjerenik zapravo zna. On zna za to. E, stalno se govori o infrastrukturi i investicijskoj infrastrukturi a amantmani se ulažu već prije nego što se počinje s provedbom tih propisa. Zapravo na taj način ne idemo kroz uobičajen zakonodavni postupak. Dobivamo jednostavno nacrte dokumenata, a mi smo kao samo tamo u svojstvu promatrača niti i opa nije bila na tom, e, u tom postupku. Ipak mislim da se e, može takav postupak nadopuniti. Bilo bi mi drago da nam komisija stavi materijale na raspolaganje kako bismo točno znali što i o tome misli. I još e, jedna stvar. Vi sigurno znate da ja ovo u potpunosti podržavam. Međutim, uz najbolju moguću volju ne možemo sve raditi samo zato što se govori o uniji tržišta kapitala. Ne možemo dati bjanko ček. Pravila se trebaju poštovati jer u protivnom eh, komisija će se naći u situaciji kada se nje, da se njezin prijedlog ne prihvati. Dakle, moramo na bolji način sve planirati. Priprema mora biti bolja i e, treba u to uključiti osiguravajuća društva. A postoji velika razlika e, sa paušalnog pristupa i pristupa vezanog za rizik. Dakle, to je velika razlika za solventnost 2. Moramo imati dobra i praktična pravila, pa stoga mislim da moramo se pobrinuti da svi amandmani budu vrlo jasni, naročito oni koji se odnose na zakonodavne akte. Parlament ne može dopustiti da komisija ignorira ovlasti su e, donositelja zakona i da ta sva pravila tumači na jako slobodan način. Nije jednostavno prihvatljivo da parlament ne dobije informacije unaprijed o nacrtima koji su izrađeni potvrđujem jednostavno ovdje da mi nismo e, ništa primili, nismo bili konzultirani. Ono što je bilo nije bilo e, nalik konzultacijama. Ne možemo jednostavno e, potvrđivati bilo što što ide u poglavlje Unije tržišta kapitala. Prema tome, e, parlament mora dobiti sve informacije, u potpunosti biti uključen u to, to odmah kažem komisiji i isto tako kako će komisija poštovati e, sve ovlasti parlamenta koje nisu samo ovlasti iz područja trijaloga. I isto tako trebamo znati kako će se sve provesti i transponirati, te me također zanima kako će komisija omogućiti zdrave i dobre temelje kako e, bi se jednostavno sve provelo na najbolji mogući način i kako se ne bi mijenjao mandat su zakonodavca. Hvala, mislim da je najbolje da sad komisija odmah odgovori na pitanje, pa ću dati riječ predstavnici komisije Natali Brže. Hvala lijepa. Komisija se e, trudi da drži korak sa svim inicijativama. Dvije inicijative koje je parlament podržao, a e, isto tako u srpnju je odlučeno da se daju zakonodavni i nezakonodavni prijedlozi što je prije moguće kako bi se omogućio puno tržište kapitala u Europi. Kako bi se stimulirao rast i radna mjesta, treba se deblokirati financiranje. Zelena knjiga iz veljače 2015. godine o izgradnji unije tržišta kapitala kaže da treba više učiniti kako bi se smanjio rizik i kako bi se eventualno poboljšala bonitetna pravila te moguća poboljšanja je također u pismu što ga je predsjednik Valtieri uputio u rujnu ove godine povjereniku Hillu i odnosi se na delegirane u uredbu. Također ove godine parlament je naglasio da pozitivno okruženje za financiranje malih i srednjih poduzeća je e, tražio pozitivno okruženje kako ekonomsko, tako i po pitanju regulative za mala i srednja poduzeća. I OPA je na tom radila, a komisija je usvojila e, nužne elemente za izgradnju unije tržišta kapitala kao e, usto se uključuju ovi delegirani akti. E, kamatne stope su e, niske i prema tome ulagači moraju moći imati raznovrsna ulaganja, između ostalog i na onu aktivu koja će biti sigurna. Sada ima 10 trilijuna takve aktive i promjena E, modela ulaganja mogla bi imati značajne posljedice po našu gospodarstvu. Potrebno je raditi više na solventnosti 2 kako bi se zamijenili kapitalni zahtjevi. E, sve ovi propisi u potpuno će se početi provoditi od 1. siječnja sljedeće godine. Komisija dakle treba poboljšati okvire prije nego li što dođe do krajnjeg, do krajnjeg koraka. Moramo omogućiti osiguravateljima da rade na način koji je pogodan za gospodarstvo. A istovremeno se treba omogućiti i e, bolja regulativa i opa je 2015. godine se pozabavila investicijskim infrastrukturama i vodila javnu raspravu na tom planu. U rujnu su osvojeni amandmani e, koji su zaista pratili savjet i ope i nakon konsultiranje naše grupe stručnjaka i ekona. <clears throat> Komisija smatra da je to e, vrlo značajan doprinos za akcijski plan za uniju tržišta kapitala. E, amandmani na delegiranu uredbu Solventnost 2 uključuju novu klasu rizika za investicijsku infrastrukturu koje se e, rade na osnovu kriterija e, poslovnih modela i ekonomskog upravljanja a e, bitan aspekt su e, bonitetni okviri koji se ne ograničavaju na pojedine sektore, a isto tako ih prate i inovani projekti koji su nam potrebni, uključujući i one iz horizonta 2020. godine za pametan i uključiv rast. Kvaliteta takvih investicija može e, imati pozitivne efekte zahvaljujući kalibraciji od oko 40% e, za dionica, a i duga koji nije za to e, vezan, kao i 20% vezan za investicijski dug. I tražimo dakle da se ponovno na taj način omoguće investicije u e, određena područja. I jako je važno da osiguravatelji na ispravan način sve to nadziru. Treba dakle proporcionalno i razumno raditi, a e, due diligence treba se primijeniti za sva takva ulaganja. Taj amandman uključuje također i dodatne mjere kako bi se podržala ulaganja u infrastrukturu i u mala i srednja poduzeća. Primjeren e, bonitetni aspekt e, napravljen je za e, investicijske programe i naročito za tvrtke kojima treba dugoročno financiranje. Osnovani su fondovi prema uredbi od 29. travnja ove godine. Dakle, to će biti povoljno za primjerene naknade vezane za kapital. Takvo nijansiranje omogućit će malim osiguravateljima da investiraju u projekte i infrastrukture a isto tako um, multilateralne mm, instrumenti će biti u to uključeni a e, i bit će uključeni na tržišta financijskih instrumenata. Osim toga, situacija se trenutno poboljšava zahvaljujući novim okvirima kojima se traži da se ukinju bilo kakvi poticaji koji odvlače ulaganja od eh, malih i srednjih poduzeća. Pokušat će se na taj način, na ispravan način eh, provesti prvu razinu mjera koja do sada nije bila primijenjena. To će omogućiti dobro poslovno okruženje za male tvrtke koje se bave inovacijama kojima je sada potrebno više financiranja kao što je parlament ispravno odredio u srpnju ove godine. A e, okvir koji, e, kojim će sve to biti obuhvaćeno usvojit će se prije kraja ove godine. Iako to predstavlja samo mali dio velikog portfelja osiguravajućih društava, to će sigurno imati veliku korist za mala i srednja poduzeća. Osim toga, amandmani e, se čekaju na solventnost 2 i njegov delegirani akt, očekuje se da svi dionice na vrijeme reagiraju kada se ukaže da se situacija na taj način može poboljšati. To će omogućiti više ulaganja i izbjeći da se ne ulaže u mala i srednja poduzeća i uklonit će se bonitetni rizici. Smatramo da je ovo posljednja prilika da se izradi okvir za solventnost 2 prije početka primjene 1. siječnja 2016. godine. Dio toga ovisi će o tome hoće li se sve usvojiti na vrijeme i hoće li na vrijeme stupiti na snagu. Dionici su puno na tome radili, a potrebno im je sad da imaju predvidljivo poslovno okruženje. Na osnovi onoga što su su zakonodavci najavili e, treba e, dakle ovo dovršiti u skladu sa standardnom formulom za reviziju koja je održana za 2018. godinu. Justin Ray from EIOPA. Hvala vam, sada dajem riječ kolegi iz EIOPA. Thank you very much, Mr. Chairman. EIOPA welcomes the initiatives in the European Union. Europa pozdravlja dakle ovu inicijativu rješenja za dugoročne investicije koje su ključnog značenja za osiguravateljske kuće. Kao što je komisija već e, istaknula, bonitetni okvir treba odražavati prisutne rizike. Kada riječ o dugoročnim infrastrukturama i investicijama u, istre, u iste, također vada povećati i diversificirati portfelj, tvrtke. tvrtke Infrastrukturni projekti kao što znamo mogu biti vrlo složeni i zahtijevaju posebne vrste ekspertize. Komisija je već e, rekla nešto o našem savjetu u tom smislu. Mi sugeriramo granularni pristup i stvaranje posebne klase imovine u skladu sa formulom solventnosti 2 kada je riječ o investicijama. Prema našem savjetu kvalificirani projekti moraju zadovoljiti neke kriterije kao što su predvidljivost te mogućnost da izdrže stresne scenarije. Takav pristup smanjuje dakle rizike za infrastrukturne projekte kada je riječ o zaduživanju. Međutim, istovremeno mi tražimo da se povećaju zahtjevi kada je riječ o rizicima Također tražimo da se provede odgovarajući due diligence, da se utvrde pisane postupci kako bi se ocijenila izloženost riziku, te da se redovno e, provode stres testovi kada je riječ o investicijama u infrastrukturu. EIOPA je održala široke konzultacije prije nego što je i da izdala svoj savjet i zato smatramo da je on e, kvalitetno utemeljen i uravnotežen. Hvala lijepo. Hvala. I can take the floor on behalf of my group. Our shadow is not here, then we will continue with other political groups. And then of... Eto preuzeti riječ u ime našeg izvjestitelja u Sjeni, jer on nije ovdje, a potom ću dati riječ drugim kolegama. Te izvjestitelju da zaključe osobno. U ime kluba SID mi pozdravljamo ovaj delegirani akt. Mi smo ga zatražili. On je dio nastojanja da se popravi loš model poticaja na financijskom tržištu i pokušaj da se ohrabre dugoročne investicije. rizici vezani uz likvidnost i rizici su nešto dvije različite stvari. Dakle, mogu reći da me iznenadila prilično teška rasprava o ovoj temi, ono što je izvjestitelj rekao pravu na informaciju u savjetovanju s parlamentom, nešto što mogu pozdraviti ova pitanja koje postavio izvjestitelj nisu bila odgovorena u obraćanju komisije. Komisija je predstavila po meni dobre argumente, oni su u temelju ovog delegiranog akta, međutim istovremeno nisu odgovorili na specifična pitanja izvjestitelja vezana o načinu na koji se parlament konzultirao. U ovom slučaju to je nešto do čega nam je osobito stalo. Razumijem svoje vrstno razočaranje pregovaračkog tima kada je riječ o proceduri, međutim, osobno mislim da zbog važnosti ovog delegiranog akta kao moguće poticaja investicija, FCI-a i tako dalje, da on svojevrsni zamah u kojem smo mi odigrali kao parlament značajnu ulogu, zato smatram da bi smo trebali moći razlučiti neželjene posljedice ili stavljanje u nezavidan položaj ili pak neke odgode o naše ukupne strategije za investicije. Ako to je politički komentar koji sam htio iznijeti komisije Jopi, ali i pregovaračkom timu. Riječ ima zastupnik Fox, izvolite. Hvala. Moj klub pozdravlja uvođenje ovog akta. Investicija u infrastrukturu ključne važnosti za gospodarstvo te pozdravljamo sve mjere koje to mogu potaknuti. Također, drago nam je da je komisija zatražila dakle mišljenje EIOPE vezano uz ovo pitanje. Raduje nas što ćemo uskoro vidjeti rezultate te ćemo moći poboljšati delegirani akt solventnost. Dva, također savjetujemo oprez i smatramo da svaku buduću promjenu moraju potrijebiti dokazi. Također, jasno nam je da može doći do neželjenog eh, efekta koliko se preferiraju određene investicije u odnosu na neke druge. Neki moji kolege znam da bi htjeli vidjeti nadzor, razdoblje za nadzor od strane parlamenta produženo, ali ja bih htio da požurimo i da odobrimo ovaj akt bez odgode. To će omogućiti i da naši kolege izvjestitelji sjene i dovoljno vremena na raspolaganju kako bi ocijenili akt. Nadam se da možemo usvojiti, da, nadam se da ćemo moći usvojiti ovaj izvinjeni akt eh, na kraju razdoblja ocijenjivanja. Kada smo donosili zakonodavstvo Solventnost 2, a zato nam je, ukoliko se dobro sjećam, trebalo pet godina, to Istovremeno smo se u parlamentu bavili zakonodavstvom koji se tiče agencije za kreditni rating i tamo jasno stoji da financijske institucije država ne, ne bi trebale previše oslanjati na ove agencije. Potom smo u solventnosti dva napisali neke reference na ove iste agencije. Kolege su jutros vrlo lukavo uspjeli e, izbjeći reći išta o tim agencijama, jako dobro su u tome uspjeli, nisu se na njih pozivali. Zanima me Mogu li oni objasniti kako uspjevaju pomiriti zakonodavstvo o agencijama za kreditni rating, i, dakle posebno pozivanje na ove agencije u uredbi Solventnost 2? Thank you. Um, so I Hvala. Kolegica Gular nije ovdje. Nema ni kolegice Matijaš. Sve vi izvolite. Hvala. Lijepo je da danas možemo razgovarati o ovom pitanju. Međutim, moramo jasno razlikovati odredbe koje se tiču infrastrukture, popratne infrastrukture. e tu imamo rasprave o suštini te o samom postupku, te moramo stvari učiniti jasnim. Kad riječ o prijenosu kapitala, za to nitko nije tražio. Ovo, dakle, nije zatraženo, a sada se produžuje na imovinu iz trećih zemalja, na kapital iz trećih zemalja i govori se o kapitalnim zahtjevima za investicije koje nisu na burzi dok je do sada bilo limitirano samo na to. Mi smo zajedno raspravljali o miru kako bismo potaknuli dakle, razmjenu na transparentan način, a sada se ovo područje primjene želi proširiti. Dakle, to je bilo o suštini. A kada je riječ o proceduri, kalibracija, dakle, u kapitalnim zahtjevima nije predstavljena na odgovarajući način. Dakle, po mojim informacijama, EIOPA navodne nije radila. To, se također nije danas spomenulo u vašem izlaganju zato bih zamolio predsjedavajućeg da upita predstavnika EIOPE, jesu li radili na ovom, jesu li dobili savjet o, dakle, agencije vezano uz ovo. Što se, informacije koje ja imam, govore nešto drugačije. Grupa stručnjaka je raspravila, dakle, o mogućnostima za infrastrukturu, potom je Francuska došla sa popisom želja toj istoj skupini, ali nije naišla na potporu drugih zemalja članica, osim na potporu Italije. Dakle, Ujedinjeno kraljevstvo nije bilo zato Njemačka i tako dalje nitko drugi, ali komisija u svoj svojoj mudrosti dodala upravo ovaj element ovom delegiranom aktu. I to je iz sagledišta procedure nešto što nismo željeli i ukoliko se komisija želi odgovorno ponašati, onda će taj element isključiti kako ne bi ugrozila za ono u vezi s onim oko čega je postignut konsenzusa, kao što je rekao kolega Fox. Dakle, kada govorimo o infrastrukturi, i sa i naš, našeg stajališta možemo reći da se slažemo kako bi, kako bi se više potaknula investicija u infrastrukturu, međutim tu isto postoje pravila vezana uz oprez. Možemo vidjeti koje je stajalište Evropskog udruženja aktuara, što misle onome što su do sad rekli komisija je i opasa sistemskog stajališta smatramo da je potrebno izraziti zabrinutost vezano uz rizike. U tom kontekstu model pristupa EIOPE ne bi prošao naše standarde. Vidimo tu pretjerane rizike, htjeli bismo dobiti više podataka o greškama u kalibraciji. Također, sistemski rizici koji proizlaze iz političkih rizika bi trebali naći prostora u konzultacijama. Tog nema and to other asset classes as well. I say few more words uh, of this European... Možete naći u dokumentima ovog udruženja, dakle, možda niste očekivali ovakvo stajalište, ali mene zanima možete li skomentirati suštinu ovog eh, dokumenta, zato što ovo nije udruženje potrošača, već udruženje dakle, stručnjaka koji će morati primjenjivati vaše standarde. Dakle, možete li iskomentirati ovo što sam vam sad pročitao? Sven govoriš već 8 minuta, veli predsjedavajući prekida govornika. Danuta Hubnera, nakon nje kolegica Beres, izvolite pitanje kao građanka, ja nisam uključena u ovaj, proceduru, ali u kontekstu ovoga što je Sven sada rekao o tranzicijskom razdoblju, pitala bih komisiju da nam pojasni situaciju vezanu uz mala i srednje tvrtke, vezanu uz delegirane akte. Koliko sam dobro razumjela pitanja vezana uz kapital malih i srednjih tvrtki, nešto što ne nalazimo na burzi. Dakle, ovo se uklanja, uklanjaju se i poticaj. Dakle, zašto se ovo odlučilo i zašto se ovdje ne nalaze dakle male i srednje tvrtke, kako to pravdavate? To je pitanje komisiji. Dakle, hoće li ovo naštetiti malim i srednjim tvrtkama ukoliko se ne složimo u uključivanju u tranzicijski period? Dakle, koji su rizici, kako ukloniti ove poticaje? Thank you, Hvala, Pervanš, izvoli. Um, Merci, monsieur le président. Hvala. Imali smo zaista e, dosta e, značajne obveze e, ovdje u ovom odboru prije nego što ste vi predsjedavali. Radila sam puno na solventnosti broj jedan. Pregovori su bili jako dugi i e, mukotrpni. A za cijelo vrijeme pregovora e, postojao je rizik da na e, toj razini broj 1 se gleda više nego li kratkoročno i da se temelje pregovori na otvaranju unutarnjeg tržišta a neka države su vršile pritisak da se rizik ograniči na jednu godinu. Moram reći da je vaš e, savjetnik usput budi rečeno bio i sam uključen u te pregovore. Dakle, istovremeno u Europu, e, Europu je pomalo zahvaćala kriza. Dakle, vidite gdje je problem od ovih rizika koje izaziva takvo gledanje na kratki rok. Ovo što sada čujemo sasvim je u skladu sa ovim e, ispravcima koje očekujemo. Iznenađuje me međutim e, da se neki kolege referiraju na stavove u vijeću. Zašto? Jer mi se čini da smo na ovom odboru svi podržali potku Junkerovog plana. Ka, naime, želimo da Europska unija bude opet u stanju ući u dugoročna financiranja, a e, svote izdvojene u okviru Junkerovog plana tek su bili signali tržištima. Prema tome, treba e, omogućiti da se i privatni kapital usmjeri na dugoročna ulaganja. Zato se i obraćamo e, osiguravateljima. U tom smislu ovaj delegirani akt komisije dobrodošao. E, njega se čeka kako bi se na osnovu toga realiziralo ono što je povjerenik Hill nazvao unijom tržišta kapitala. Čini mi se da taj znak moramo podhitno poslati tržištima kako bi došlo do ulaganja u infrastrukturu. I mislim da je možda problem u tome da je definicija infrastruktura previše složena i nedovoljno široka. Međutim, ne bi bilo dobro odgoditi stupanje na snagu ovog delegiranog akta. To je bilo protivno onome što mi želimo. Zato mi u ovom odboru želimo raditi na tome. Znam da ponekad imamo rezerve e, u stilu da nas se ponekada nije dovoljno konzultiralo, ali kada čujemo odgovore kako komisije, tako i OPE, zaista ne vidim razloga da se usprotivim tom delegiranom aktu. E, mislim e, da trebam ovdje se složiti s komisijom da je potrebno da on stupi na snagu što je prije moguće. Hvala. E možda bi sada komisija i opa mogla odgovoriti na postavljena pitanja. Izvolite. Hvala vam. Ja ću odgovoriti na pitanja u redosledom kojim su postavljena. Prije svega, dakle, pitanja izvjestitelja Balca. Još jednom želim istaknuti želju komisije za izvrsnom suradnjom s parlamentom i sa izvjestiteljem. Dakako, kada je riječ o budućem, budućoj suradnji, bit će nam drago koliko budemo mogli rano razmijenili mišljenja i što prije budemo mogli razmijeniti informacija. Svi znamo da se deli ovdje delegirani akt dovršio tijekom ljeta i to je doprinjelo brzini i žao nam je zbog toga. Nismo tome posvetili dovoljno vremena. Nismo održali dovoljan broj bilateralnih sastanaka. Pobrinut ćemo se da u budućnosti uz konzultacije koje smo imali tijekom ljeta da se dakle osiguramo da se postupak održava što je lakše moguće. U vezi pitanja zastupnika Foxa, dakle odnosa između delegiranih akta i onih, onog o agencijama za kreditni rendik. Solventnost 2 je usvojena 2009. Dakle, prije uredbe koja je usvojena u 2000, krajem 2012. Dakako, uredba o agencijama za kreditni rating zabranjuje dakle direktno mehaničko oslanjanje na njihovo mišljenje. kako da želimo provoditi ove preuzete obaveze gdje god je to moguće, ali naravno ova zabrana se tiče dakle ovih izravnih mehaničkih veza. I to je razlog zbog kojeg smo kada smo pripremali kada smo zatražili savjete i opet da smo se osigurali da to ne dovodi do isključivog tehničkog oslanjanja na mišljenje agencije za kreditni rating. Zato su ovi propisi u tom dijelu toliko jaki. Tako da prihvaćamo dio kritike gospodina Foxa, ali trenutno Nije moguće ovo izmijeniti na razini delegiranog akta. Jer koliko to želimo učiniti, onda bi to diralo dakle, u suštinski element ovog zakonodavnog akta koji je odobrio su zakonodavaca, to se može učiniti tek na inicijativu koja bi se podnijela na razini 1. Dakako to može biti dio opće revizije koja će se napraviti 2018 u odgovoru na pitanja zastupnika Gigolda vezano uz e, tranziciju kapitala. Zastupnik je dakle istaknuo situaciju zahtjeva jedne zemlje članice u odnosu na, grupu stručnjaka. Da, dobili smo popis zahtjeva dakle povjereniku Hilu i komisiji. Taj popis je dosta detaljan i ne nalazi svoj odgovor u delegiranom aktu. O tome se raspravljalo na razini grupe stručnjaka i zemlje članice su poduprli namjeru da se sve revidira u kontekstu revizije koja će se poduzeti 2018. i ovaj delegirani akcija se dakle ne temelji na zahtjevu koju je postavila ova zemlja članica. Ukoliko pogledamo mjere, a mislim da ste vi upravo da ste se dotaknuli tih mjera, želim vas uputiti na dvije stvari. Prva je da, ovu, da ova inicijativa predstavljena u, sklad, u vezi sa Unijom tržišta kapitala, i nismo htjeli poticati dizinvestiranje za koje smo se bojali da bi se moglo pojaviti i to vrlo brzo. Dakle, ova je mjera koja je povezana s tim ciljem i želi se podržati investiranje u male i srednje tvrtke. Potom drugo, na čemu insistiram je da je ovo samo tranzitorna mjera i da se primjenjuje samo na kapital koji će se ostvariti dakle, prije 1. siječnja 2016. Dakle, a ne odnosi se na razdoblje od 7 godina. Dakle, riječ je o ograničenoj mjeri kada je riječ o primjeni koja je došla u isto vrijeme kada i e, propise unije tržišta kapitala kako bi se dakle poticalo investiranje u male i srednje tvrtke, a to je istaknula i zastupnica Hubnera. Dakle, je u vezi sa pitanjem zastupnice Hubner. Mjera je upravo osmišljena kako ne bi došlo do dezinvestiranja u kapital i zato se tiče tvrtki koje nisu izlistane na burzi. To se tiče investicija u nove tvrtke koje su upravo dijelom novog akcijskog plana vezano uz uniju tržištu kapitala i čije se kapitalizacija želi ohrabriti. To dakle traži promjenu područja primjene ovih propisa od koje će imati koristi dakle svi europski osiguravatelji i dakle to obuhvaća kapital i kapital koji nije izlistan na burzi. Hvala lijepo. Hvala. Žele li kolega iz opet nešto dodati? Izvolite. Hvala vam. Reagirao bih na jedno pitanje gospodina Foxa i dva gospodina Gigolda. Je, što se tiče pitanja gospodina uh, Foxa o internom rejtingu, komisija je već reagirala, samo bih nešto strane i opet rekao. I Europa ima na umu zahtjeve i insolventnosti dva kako bi se smanjilo pretjerano pouzdanje u kreditne rejtinge, a to je važno osobito za infrastrukturne projekte, a trošak e, za dobivanje vanjskog rejtinga je nešto što je ključno i tu se je savjet Europe e, svodi na pokušaj da se projekti nastave sa novom kalibracijom, ali bez novog kreditnog ratinga Dodatni kriteriji su potrebni tim okolnostima, no mogućnost za tako nešto postoji i nadam se da to u određenoj mjeri e, odgovara na pitanje gospodina Foxa. Što se tiče pitanja gospodina Gigolda i onog merituma kako on to naziva i equity Dakle, odnos na, prema equity tranziciji je provedba tehničkih standarda koji se tiču određenih obrazaca i postupaka. E, zbog toga EIOPA ne traži savjet o konkretnoj točci koju ste spomenuli, dakle odnos prema equity prije 2013. godine. Što se tiče posljednjeg pitanja gospodina Gigolda, e, aktuarija, Mislim da je njegova početna točka o sve većoj složenosti ispravna. Ako dodate još jednu klasu sredstava u standardnu formulu, povećat ćete njegovu složenost. Dakle, to je e, zapravo načelno zbog čega ne biste trebali biti pregranularni u pristupu standardne formuli. Jer, dakle, time se znatno povećava složenost. Dakle, uz tu složenost također trebamo imati na umu E, mogućnost stvaranja nove klase sredstava kada govorimo o infrastrukturi. I suprotno s onim što dolazi iz aktuarija, mislim da zapravo su dokazi dobri što se tiče infrastrukturnog duga, pokazuje se veća stopa oporavka takvih dugova u usporedbi sa e, općenito e, poslovnim dugom i taj dug će bolje sazrijevati. Što se tiče ekvitija, još jednom imamo tu dovoljnih dokaza na što se tiče infrastrukture, da, taj equity, osnovni kapital je bolji. E, možda je složenije, ali svakako opravdano imati niži zahtjev za kapitalom što se tiče infrastrukturnih projekata, e, ukoliko se to poprati, kao što je već spomenuto, snažnim zahtjevima za upravljanje rizikom. So thank you very much. I think it has been a very useful and needed Hvala vam. Mislim da je ovo bila vrlo korisna razvijena mišljenja. Ono e, što smo, o čemu smo raspravljali jasno pokazuje potrebu za daljnjom raspravom i razjašnjavanjem stanja između komisije pregovaračkog tima. Tako da je moj prijedlog Mm, naravno da zadržimo taj zahtjev produženja, ostanemo pri tome, no prije nadolazećih eh, blagdana da organiziramo sastanak između komisije i pregovaračkog tima gdje eh, nadamo se eh, će biti ponuđena sva potrebna razjašnjenja i to ne samo ili ne glavna što se tiče sadržaja samog akta, već i o procesu i o nadolazećim sljedećim koracima, e, a to su elementi, kako ja vidim stvari, gdje postoji nešto više prijepora. Naravno, ukoliko to pojašnjenje uspješno prošlo, parlament bi mogao ponovno razmotriti svoje postupovne korake. Dakle, to smo dogovorili sa izvjestiteljima. Zahvaljujem na vašem prisustvu danas i radujemo se sastanku u kojem sam govorio što je prije moguće. Hvala vam, sada možemo prekinuti na pet, zapravo na deset minuta prije glasanja. Hvala.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 Dear colleagues, Dragi kolege, zamolim bih vas da polako zauzmete mjesto kako bismo mogli započeti s glasanjem. Započinjemo sa jednim testiranjem, glasanje je otvoreno. Ako želite testirati svoje kartice, sada možete. Still two to vote. But ok Dobro. Nije obavezno testirati karticu. Zatvaramo testiranje i započinjemo sa glasanjem. za produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Tajno je glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. jedan za, 4 protiv, 7 suzdržanih. Čestitamo. E, zatim produljenje mandata predsjednika EIOPE. Tajno glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Čestitamo gospodinu Bernardinu prelazimo na produljenje mandata predsjednika ESME. Glasanje je otvoreno, tajno glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno čestitamo gospodinu Majeru. Prelazimo na usmeno pitanje. Nacrt usmenog pitanja o dovršenju ekonomske i monetarne unije, stavak prvi izvorni tekst, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 3 izvorni tekst, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak četiri izvorni tekst, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak pet izvorni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasanje o cijelom tekstu s amandmanima, konačno glasanje tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na nacrt prijedloga rezolucije o dovršetku ekonomske monetarne unije kompromis B, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, usmeni amandman FDD-a, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 20. Povučen kompromis C, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Usmeni amandman stavak 2a. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 28. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 29. Za. Protiv. Suzdržani odbijeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 41 za, protiv, a to je povučeno. Svi su povučeni, dobro, nije bilo na mom popisu. Prelazimo na 64, tko je za, protiv, i 43 je povučen. Dobro. se odakle dolazi glasački popis izgleda. 64. nije povučen, možemo glasati za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 76 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Odmah 94 prelazimo za, protiv, suzdržani, odbijeno. 95 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 96 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 97 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 106 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 111 povučen 113 za protiv suzdržani odbijeno kompromis i za protiv suzdržani usvojeno amandman 1 2 3 za protiv suzdržani odbijeno izvrni tekst, citat 1 za, citat 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Možemo li glasati skupno sve do citata 8? Hvala. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. E, glasamo skupno citati 9, 10, 11. Ne. Dobro, citat 9. Za, protiv, suzdržani, usvojena. Citat 10 za, protiv, suzdržani, usvojena. Citat 11 za, protiv, suzdržani, usvojena. Citat 14 za, protiv, suzdržani, usvojena. Citat 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Citat 16 za, protiv, suzdržani, usvojena, Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba A za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba A, A za, protiv, suzdržani, odbijeno. A B a za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodna odredba B. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 9 povučen. Amandman 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Izvorni tekst ured citat. B za, protiv, suzdržani, usvojeno. Odredba B A za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst odnoredba C za, protiv, suzdržani, usvojeno. I prelazimo na cijeli tekst sa amandmanima. Tko je za? Elektroničko glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 40 za, 14 protiv, 0 suzdržanih. Rezolucija je usvojena. Možemo prijeći na izvješće Dodd Niedermayer. Amandman 212 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 213 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 214 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 215 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 216 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. 217 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. 218 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvrni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. 219 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst, prvi stavak 4, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Citat jedan izvorni tekst. Možemo u skupu citate od 1 do podnaslova 1. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis ovune odredbi A za protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis uvodna odredba B za protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 8 za protiv? Provjerit elektronički. Amandman 8. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis, uvodna odredba B za u dva dijela. Prvi dio Uvodna odredba C. Kompromis C. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 17. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Provjerit ćemo elektronički amandman 17. Glasanje otvoreno. Vote is closed. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 18. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo elektronički 18. amandman. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 19 za protiv. Suzdržani odbijeno. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis, odredba E, glasanje po dijelovima, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, amandman 24 i 25 identični su za, protiv, Provjerit ćemo elektronički, čini se da je odbijeno, no da vidimo. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Uvodna odred, kompromis, uvodna odredba E, A, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 30, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički glasanje otvoreno. 30. amandman. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 31 za. Protiv suzdržani. Odbijeno. Izvorni tekst za. Protiv suzdržani. Usvojeno. 32 za. Protiv Provjerit ćemo. 32. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvojeno. 33 za. Protiv. Suzdržanje odbijeno. 34 za. Protiv. Suzdržanje usvojeno. Kompromis uvodna odredba G za. Protiv suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba H, kompromis. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 41, glasanje otvoreno. Vote is closed. Is adopted or uvodna odredba i uvodni tekst za izvorni tekst. Suzdržani usvojeno, amandman 42 za, protiv suzdržani odbijeno, kompromis uvodna odredba je za, protiv suzdržani usvojeno, kompromis uvodna odredba ka po dijelovima prvi dio u dva dijela prvi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. L za, protiv, suzdržani, usvojeno. M, prvi dio, jedan dio, za. M, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. N, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 58 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis o u dva dijela. Prvi dio kompromisa o za protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis P za protiv suzdržani usvojeno. I 22 tko je za? Protiv. Provjerit ćemo elektronički. I 22 glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno kompromis kve u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 74 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis uvodna odredba R, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba S, izvrni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis uvodna odredba SA, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis uvodna odredba T, u više dijelova koliko vidim. Najprije usmeni amandman zelenih. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Zatim imamo glasanje po dijelovima koje su zeleni zatražili. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim, dobro, preverit ćemo elektronički, drugi dio glasanja po dijelovima zelenih, glasanje otvoreno. Mislim da je vrlo jasno bilo. Okay, Du bist doch nicht allein auf dieser Welt. Now, now we have the eight part uh, split vote request by the East. A sada glasanje po dijelovima u osam dijelova ECR je to zatražio prvi dio e, za protiv suzdržani usvojeni broj 2 za protiv suzdržani usvoje se Broj 3 za protiv suzdržani usvaja se. Broj 4 za protiv suzdržani usvaja se. Broj 5 za protiv suzdržani usvaja se. Broj 6 za protiv suzdržani usvaja se. Broj 7 za protiv suzdržani usvaja se. Broj 8 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 86. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo broj 86. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 100. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Ne, provjerit ćemo e, amandman 100. Zatvaram glasanje. Odbija se. 101. Ne, najprije moramo glasati o izvornom tekstu. Tko je za? Protiv? Ne, ne, ovo nije sasvim jasno i očito nemamo izvorni tekst. Prema tome, amandman stoji prvi. Tko je za? Protiv? Mislim da se usvaja, međutim provjerit ćemo. Zatvoramo. Odbija se. Amandman 122. Tko je za? Protiv? E, elektronička provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 126 uz usmeni amandman zelenih. Glasamo sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Elektronička provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. A sada o amandmanu kao takvom, tko je za, protiv, elektronička provjera samog amandmana, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje.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 dakle B. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 178. s usmenim amandmanom kluba zastupnika ALDE. Najprije glasamo o usmenom amandmanu tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Sada glasamo o samom tekstu. Tko je za, protiv? Mislim da se odbija, međutim, sad ćemo to provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. E, glasamo ako se ne varam o amandmanu 200. Tko je za? Protiv? Provjeravamo 200. amandman. Tko je za? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna odredba tuplo V. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisna uvodna odredba X za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman A1 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv suzdržani usvaja se. 220. amandman. Provjeravamo drugi dio, otvaram glasanje. Oprosti, nisam vas vidio ranije, mislio sam da ste glasali za. Drugi dio kompromisnog amandmana A1, to je aneks. Oprostite, dakle nije ni postojao drugi dio jer je to podijeljeno glasanje bilo zapravo e, povučen taj prijedlog i uglavnom e, kompromisni amandman je usvojen. Sada 220. Tko je za? Protiv? Elektronička provjera. otvorom glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 222. amandman. Tko je za? Protiv? Elektronička provjera. Otvaram glasanje. Vot is closed. glasanje. Usvaja se. I to jednim glasom većine. 224. Tko je za? protiv, provjerit ćemo 224. Tko je otvoren glasanje? glasanje. Usvaja se i to istom većinom. 226. Tko je za? Protiv? I dalje moramo provjeriti otvoran glasanje. Vrlo vjerojatno će se usvojiti, međutim. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 232. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, ne, provjerit ćemo. 232. amandman. Otvaram glasanje. E, odbija se kompromisni amandman A2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A3, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvijesto pedeset i sedmi amandman uz novi usmeni amandman Europske pučke stranke. To je amandman socijalista i demokrata, ali dobili smo usmeni amandman pučana. Ne, to je... To je zajednički usmeni amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na 259. Tko je za, protiv, provjeravamo elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman na 4. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 202. Ne, oprostite, ispričao se predsjedavajući 282. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 284. Tko je za, protiv, suzdržani. E, mislim da se odbija, međutim provjerit ćemo. Zatvoran glasanje. Odbija se. 285. Tko je za, protiv, suzdržani? Provjerit ćemo. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se kompromisni, a pet tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisnija šest koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 294 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 294. Još uvijek e, je troje kolega koji trebaju glasati.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 98. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 303. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 303. Oprostite, jedan glas iz kluba je previše, pa moramo ponovno glasati. Još uvijek šestero kolega treba glasati. O, glasanje je za sada otvoreno. Dobro, zatvoram glasanje. Odbija se i e, to e, za malo. Amandman 312. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo elektronički otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 313. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 314. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 393. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 418. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo Zatvoram glasanje. Odbija se. Naslov prvi pod naslov jedan. A usmeni amandman zelenih i guet koje je za, protiv. Mislim da se odbija, ali moramo provjeriti jer niste svi digli ruke. Glasanje se zatvara. Dakle, odbija se. Kompromisni amandman B1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 321, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman B2, ITRE 224. E, Tko je za? Protiv? Ali provjerit ćemo ITRE 34. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromisni amandman B2, prvi dio za protiv usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 351. Tko je za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni amandman B3. Tko je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni B4 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni B5 tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 369. Tko je za protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo, iako mislim da je sve ovdje bilo vrlo jasno. Zatvoren glasanje. Izvrni tekst koji je za, protiv. Ovdje jasno moramo provjeriti elektronički, nisam nije digao ruke izvorni dio poglavlje drugo pod naslov šesti. Koje, glasanje. zatvoran glasanje. Usvaja se. Izvorni tekst, naslov drugi, pod naslov šesti, uvodni dio za protiv suzdržani usvaja se. Nakon toga prvi dio za protiv, suzdržani usvaja se kompromisni C1 za protiv, suzdržani usvaja se C2 za protiv, suzdržani usvaja se C3 za protiv, suzdržani usvaja se amandman 391 za protiv, suzdržani 391 provjeravamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni C4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 401. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. izvrni tekst tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 402. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo drugi. Zatvorom glasanje. Oprostite, imali ste pravo. E, dakle, to je izvorno i prijedlog klubova. Amandman 403. Tko je za? Protiv? suzdržani odbija se izvorni tekst za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni C7 tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 412 tko je za protiv elektronička provjera 412. amandmana otvoram glasanje. Zatvoram glasanje odbija se. Izvorni tekst u jednom bloku. Imamo dakle četiri izvorna teksta. Za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 413. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Izvorni tekst za protiv suzdržani usvaja se. 414. Tko je za? zajedno sa 415. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni C9 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni C10 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni D1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 428 tko je za, protiv, Možemo provjeriti 428. Vote is closed. Is Glasanje zatvoreno usvaja se 429. Ko je za, protiv, suzdržani, a to moramo provjeriti. Jedan glas iz redova zelenih je previše, još uvijek imamo jednog zelenog previše. Zatran glasanje odbija se. Amandman 26. i 3 tko je za, protiv, suzdržani. I mislim da se odbija, međutim provjerit ćemo i 326. Zatvoram glasanje. Da, odbija se. I 28. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite li provjeru ovoga? Dakle, sad ćemo glasati o e, tekstu sa svim amandmanama i to elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Četrdeset pet za, tri protiv i deset suzdržanih. Čestitam izvjestiteljima.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 Okay, sorry, there was a new problem with... Uh, smo jedan problem. Okay, we now we go the BALS report, dok taking and... Prelazimo na izvješće BALS, dakle, izazovi uredbe o financijskim uslugama, kompromisat koji je za protiv suzdržani usvojeno, kompromis AA, za protiv suzdržani odbijeno, Amandman 30 tko je za, protiv. Glasujemo o amandmanu 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 32 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis AB za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 153 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 154 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 34 za, protiv, suzdržani. Provjerimo, dakle 34, otvoram glasovanje. Vote two to vote still? Okay. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 45 za, Ne. Da. Rečeno mi je da je ovo to dobar, dobro. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Provjerimo. Vote is closed. Zatvoram glasanje. Odbijeno. Kompromis D za protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis I, 17 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis G, u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 90 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis H tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis I tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis J tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis M, tko imamo usmeni amandman izvjestitelja koji kaže tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis N, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 163, tko je za, protiv, suzdržani, nisam vidio ruke. Evo, Enu smo glasali, to je usvojeno, dakle sada glasujemo amandman 163, tko je za, protiv, provjerimo, dakle 163. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 164, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno 165, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno 166, tko je za, za, protiv. Provjerimo dakle 166, otvoram glasanje. Vote is closed. Is adopted. Usvojeno. Kompromis O. Usmjeni amandman zelenih. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Dakle, originalni tekst Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis P uz usmeni amandman Svena Gigolda. Dakle, prvo glasujemo o tome tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis kve, usmeni man, Svena Gigolda, izvolite, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis R, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis S, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis T, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis U, uz, dakle, glasovanje po dijelovima, prvi dio, kompromisa U, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis V, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis duplove, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 230, za, protiv, suzdržani. usvojeno. 237, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis X, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis Y, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis Z. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AA. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AB. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. AC. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AD uz usmeni amandman Svena Gigolda. Prvo glasujemo o tome, dakle, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Izvorni tekst, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis AE, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 291, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis AF, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis get, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen, usvojeno. Kompromis H, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A I, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis, A, eh, amandman 431, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A J tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis kad tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AL, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A, M tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A, M tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis O tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 33, izvorni tekst, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 361 i 362. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Dakle, tri identična amandmana. Zatvoram glasanje usvojeno. Dakle, kompromis AP, za protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AQ, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AR, e tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak Amandman 377 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AS, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AT, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AU, tko je prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno usvojeno. Kompromis AV, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 400, tko je za, protiv, to i provjerimo dakle, amandman 419, izvolite. Four colleagues to vote still. Još četiri kolega neka glasaju. Zatvoram glasanje. Odbijeno. Izvorni tekst, stavak 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Citat 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno citat 2, dakle, tko je za, protiv, suzdržan i usvojeno. Amandman 3, 4, identični, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5, tko je za, protiv, suzdržan, dakle, provjerimo elektronski amandman broj Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis A duplove prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AX, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AY, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A AZ, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada glasujemo o izmijenjenom tekstu. Pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Vote is closed. Zatvoren glasanje. 48 za, 5 protiv, 5 suzdržanih. Čestitam izvjetitelju. Okay, now we vote uh, Mosca, oh, Soru, sorry. Sada glasujemo izvješću Soru. Which one do we vote? Pisa, Mosca. Izvješće Mosca. Dakle, nacrt mišljenja o sporazumu o trgovini uslugama, kompromis A, dakle, odvojno glasovanje, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. E, zatvorimo ovdje elektronsko glasovanje. Dobro, drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B, Imamo glasovanje po tijelovima. Ne, prvo usmeni amandman, ispričava se predsjedavajući. Dakle, man amandman na kompromis B, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada glasujemo u tekstu, dakle, u dva dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 25. Tko je za? protiv? Provjerimo 25. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se kompromis Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis D, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se, kompromis E. Imamo usmeni amandman zelenih, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. I izvorni tekst tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis G, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis H, tko je prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis Amandman 61, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se amandman 65, tko je za, protiv, provjerimo, dakle, amandman 65, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Adopted compromise. Usvojeno. Kompromis I. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis J. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 70 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 73 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Glasujemo dakle o konačnoj verziji teksta. Pojmenično glasanje. otvoran glasanje. Electronic. Ah, because it's opinion. Yeah. Yeah, the opinion. But Okay, vote is closed. Zatvaram glasanje. 38 za 14 protiv 6 uzdržanih. Usvaja se čestitamo izvjestiteljici. Sada glasujemo izvješću SORU. Dakle, nacrt mišljenja o jedinstvenom digitalnom tržištu. Kompromis A. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Drugi dio za? Pro, protiv. Provjerimo, mislim da je odbijeno, ali provjerimo dakle drugi dio kompromisa A. Vote is open. Ja. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 7. Tko je za? Protiv su uzdržanje usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno 9, za, protiv, suzdržani, usvojeno 10, za, protiv, suzdržani, usvojeno 12, za, protiv, suzdržani, usvojeno kompromis C. Imamo usmjenje manman. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. Dakle, kompromis. A tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 25 za, protiv, su protiv, Provjerimo 25. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 26 za, protiv, suzdržanje usvojeno. 27 za, protiv, suzdržanje usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis D Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, provjerimo. Drugi dio, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno 44 za, protiv, provjerimo 44 Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis E, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio. Provjerimo drugi dio. Otvaram glasanje. Vote is closed usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 64. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 65. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 66. Za, protiv. Provjerimo 66. Vote is closed. Otvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 74 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis G za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 88 za protiv. Provjerimo 88. Vote is closed. Otvaram glasanje. Odbijeno. I za jedan glas. Amandman 89 za. Protiv. Ne vidim ruke u zraku. Moramo ponovno provjeriti. Dakle, 89. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amaman 90 za, protiv, suzdržani, usvojeno 91 za, protiv, provjerimo 91. Vote is closed. Zatvoram glasanje. Odbijeno. 92 za, protiv, suzdržani. Provjerimo 92. Vote is closed. Zatvoram glasanje. Odbijeno 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno 96. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno kompromis H. Za? protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis i, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, provjerimo drugi dio. Open. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 42. Tko je za? Protiv? 42. Otvoramo glasovanje, dakle provjerimo. Yeah, it's adopted, sorry. Yes, 106. Dakle, 106. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno 107, za, protiv, suzdržani, usvojeno 108, za, protiv, suzdržani, usvojeno 109, za, protiv, suzdržani, usvojeno 110, za, protiv, suzdržani, usvojeno 111, za, protiv, suzdržani, usvojeno 112, za, protiv, suzdržani, usvojeno 113, za, protiv, suzdržani, usvojeno 116, za, protiv, suzdržani, usvojeno 117, za, protiv, suzdržani, usvojeno 118, za, protiv, suzdržani, usvojeno 120, za, protiv, suzdržani, provjerimo 120, otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 121 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 122 za, protiv. Provjerimo, nisam siguran. Otvaram glasanje. Vote is Closed. Zatvoram glasanje. Usvojeno. Može jedan glas. 123. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 124. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Konačno glasovanje o izmijenjenom tekstu. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. 49 glasova za, 8 protiv, 2 su uzdržana. Tekst je usvojen. Čestitamo izvjestitelju. Ok, now we vote. Uh, Dobro, izvješće Papadimulis sljedeće na redu. Small changes. Okay, but as I have the, my group, so I prefer to follow this in case you, you, yeah. Okay, we vote the draft opinion uh, on... Dobro, nacrt mišljenja o Europskoj investicijskoj banci godišnje izvješće 2014. Izvjestitelj Dimulis, kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis B Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis C, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv. Preverit ćemo elektronički drugi dio, kompromis C, glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis D s usmenim amandmanom ili dva usmena amandmana. Prvi usmeni amandman, tko je za, protiv. Provjerit ćemo elektronički glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijen. Drugi usmeni amandman za. Protiv. Ne vidim dobro, provjerit ćemo elektronički glasanje je otvoreno. Čini se da je odbijeno. Dakle je odbijeno. Glasanje je zatvoreno odbijeno 29 nastavno 24. Možemo prijeći na kompromis u cjelini, kompromis D, je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis E, prvi dio za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo elektronički glasanje otvoreno. Drugi dio. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno treći dio tko je za. Protiv provjerit ćemo elektronički, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 45 za protiv. Provjerit ćemo 45. glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno usvojeno 47 za protiv suzdržani usvojeno 48 za protiv suzdržani usvojeno 47 dobro 47 amandman elektronički glasanje otvoreno glasanje je zatvoreno da, usvojeno. 48 usvojen. 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 za, protiv, ne vidim liberala, pa ćemo provjeriti 52. Glasanje je otvoreno. Usvojeno, dobro. Glasanje je zatvoreno. Je, usvojeno je. Kompromis F u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Čini se da je odbijeno. Dakle, nisi bio siguran. Provjerit ćemo elektronički. Glasanje otvoreno. Prvi dio glasanje zatvoreno. Odbijeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Treći dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis G pet dijelova. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv. E, liberali, da li ste za ili protiv? Treći dio provjerit ćemo elektronički. Biće brže. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Četvrti dio za protiv, suzdržani, odbijeno. Peti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 65 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno, no provjerit ćemo elektronički 65, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Dobro. 67 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 72 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 76 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 77 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 78 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 79 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis H u pet dijelova. Prvi dio prije toga glasat ćemo o usmenom amandmanu s ideja tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada počnemo sa prvim dijelom, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Treći dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Peti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 90 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis i tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički treći dio glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 100 za. Protiv. Provjerit ćemo elektronički za 100. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 107 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Preverit ćemo elektronički 107. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 108 za. Protiv. Suzdržane. Odbijeno. 109 za. Protiv suzdržani, odbijeno. 110 za, protiv, suzdržani, FDD suzdržan, odbijeno. 111 za, povučenje, ispričavam se, kompromis je za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis K, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, treći dio za, protiv, suzdržani, odbijeno, četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, amandman 105 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo elektronički 105, glasanje je otvoreno, trebalo je biti odbijeno, no. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno, da. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis M u pet dijelova. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Preverit ćemo kroničke. drugi dio glasanja otvoreno. ECR je za, dakle usvojeno je. Usvojeno. Četvrti dio. Ne, treći dio. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Peti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis N. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv suzdržani usvojeno, kompromis o, prvi dio za, protiv suzdržani usvojeno, drugi dio za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo elektronički drugi dio, glasanje otvoreno. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno, usvojeno. Prelazimo na konačno glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 48 za, 5 protiv, 4 suzdržana. Čestitam izvjestitelju. I think we concluded long voting session. Mislim da smo završili s ovim dugim glasanjem. Svima se zahvaljujem i mislim da smo niz važnih tekstova osvojili. Hvala.